Vamos a continuar con la... Nastavit ćemo eh, s našim današnjim sastavkom i prelazimo na točku dnevnog reda broj 10. Primjena direktive vijeća 2004 o primjeni načela jednakosti između žena i eh, muškaraca i eh, pristup robama i uslugama. Gospođa Kolosko je izvjestiteljica. O stanju temeljnih e, prava u Europskoj uniji. Tako da mislim da bi to prvo trebali raspraviti pa onda e, preći na točku broj 10. Dakle, točka broj 6 o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji nije jučer raspravljena. translation. Yesterday we didn't discuss about... Jučer nismo raspravljali. Rečeno mi je da, da će to biti danas posljednja točka na dnevnom redu. Informirana sam o tome, jer sada imamo stručnjake, imamo pozvane stručnjake u ovom trenutku, pa ćemo se držati dnevnog reda i nastaviti kao što sam rekla s ovim izvješćem. Gospođa Kolosko je izvjestiteljica, a govorimo o radnom dokumentu. O tome ćemo raspravljati. Dajem sad riječ gospođi Koloska koja će e, predstaviti radni dokument. Hvala vam lijepo. Dame i gospodo, ova direktiva je jedan od najvažnijih tekstova u zakonodavstvu o rodnoj ravnopravnosti. To je direktiva iz 2004. godine. Dakle, već je na snazi više od 10 godina. To je zapravo prvi dokument koji uređuje područje rodne ravnopravnosti izvan profesionalnog života dakle u drugim područjima koja su važna iz perspektive rodne ravnopravnosti. Ova direktiva obuhvaća usluge koje se nude izvan privatnog i obiteljskog života i koje nisu uređene drugim dokumentima. Riječ je o financijskim uslugama, između ostalog, zatim osiguranje, osiguranje za zdravstveno osiguranje, putno osiguranje, privatni mirovni fondovi, prometne usluge, promet općenito, zdravstvena skrb, dojenje, majčinstvo, sektorze e, sportu, i mnoge druge usluge, kao što su usluge u području sporta, zabave i tako dalje. Ova direktiva se također odnosi i na neka nova područja, e, naime na neke usluge koje nisu postale u vrijeme kada je donesena direktiva. Htjela bih e, u nekoliko riječi opisati ove sektore. Naime, moje izvješće se bavi sa dva sektora, što bi trebalo omogućiti da lakše pratimo što se događalo u tim sektorima. Vidjet ćemo na koji način je došlo do napretka u primjeni direktive, što još treba učiniti i što treba učiniti vezano uz rodno osvještene politike. Kasnije ću nešto reći o područjima koja nisu bila obuhvaćena kada je donesena direktiva. Što se tiče financijskih usluga, u tom području ova direktiva ima veliki potencijal. i takvi, e, takva ozbiljna područja poput financijskih usluga dala su značajne rezultate. U članku petom direktive na početku je postala mogućnost e, izuzeća, odnosno odstupanja, tako da je moglo biti do različitog postupanja prema muškarcima i ženama u nekim izuzetnim slučajevima kao što su mirovinski fondovi, osiguranje i tako dalje. Od 2012. godine, kada smo imali predmet testa uvedena je puna obveza primjene ovoga članka. To je bila prekretnica jer ovdje je riječ o premijama za osiguranje u zdravstvu, u prometnim uslugama, mirovinama te su se premije dugi niz godina razlikovale zbog diferenciranog rizika, dakle između muškaraca i žena. Od 2012. godine sve su države članice morale primijeniti jednaku visinu premija za osiguranje. Još uvijek postoji mogućnost diferenciranja premija, ovisno o kategoriji rizika, i ovisno spolu. Međutim, ne smije biti razlike u premijama. To je dakle jedna od značajnih prekretnica u primjeni ove direktive. Zatim imamo usluge u prometu. Tu nije riječ samo o primjerice mogućnosti korištenja javnog prijevoza sa kolicima za djecu i tako dalje, nego i e, primjerice mjesta gdje se omogućava ženama dojenje ili pak mijenjanje pelena. Dakle, to su područja u kojima je diskriminacija najčešća. Zatim, kada je riječ o prometu, Postoji još e, jedno važno pitanje, a to je pitanje seksualnog uznemiravanja. Pravila o seksualnom uznemiravanju su trenutno vrlo aktualna, naime e, vrlo često događa se u raznim zemljama da se žene seksualno uznemirava u javnom prijevozu, u autobusima ili u vlakovima. Što se tiče dojenja i zaštite majčinstva, treba napomenuti da ova direktiva omogućuje da se te usluge odnose i na muškarce, međutim bilo bi dobro kada bi se ovdje muškarci izrečito spomenuli. Na primjer, kada govorimo o mjestima gdje se mogu mijenjati pelene, e, to se spominje samo u kontekstu, dakle samo se dovodi u vezu sa ženama. Primjerice to takav takve prostorije se nalaze u e, ženskim toaletima, mislim da bi trebali biti dostupni i u muškim toaletima. Zatim imamo zdravstvenu skrb. Usluge e, iz zdravstvene skrbi su također obuhvaćene ovom direktivom. To je pitanje reproduktivnog zdravlja i općenito zdravstvenih usluga koje se pružaju samo jednom spolu zbog bioloških razlika. S jedne strane mogu postati sumnje o tome trebaju li takve zdravstvene usluge biti obuhvaćene ovom direktivom. Primjerice, Europski parlament je u više navrata tražio da se primjenjuje načelo subsidijarnosti kada je riječ o pobačaju ili uslugama reproduktivnog zdravlja budući da, su, da je to u nadležnosti država članica. S druge strane, kada je riječ o dojenju, trudnoći, zaštiti trudnoće i sličnim pitanjima, to je također kategorija zdravstvenih usluga koja se odnosi samo na žene, a ne na muškarce. i ova direktiva se odnosi na njih. Nadam se da ćemo čuti više o tome od naših stručnjaka danas. Posebno kada je riječ o tome kako postupati prema toj kategoriji zdravstvenih usluga koje se pružaju samo ženama. Mislim da bi bilo dobro da to riješimo u ranijoj fazi kako bismo izbjegli kasnije rasprave. Posebno me zanima nešto više o reproduktivnom zdravlju. Bojim se da ćemo izgubiti mnogo vremena razgovarajući o tom pitanju. Ukoliko se ova direktiva ne odnosi na reproduktivno zdravlje, onda mislim da o tome ne moramo razgovarati u kasnijoj fazi izrade izvješća. Zatim imamo još jednu kategoriju usluga a to je pristup e, sportskim dvoranama, kafićima, diskotekama, plesnim školama. Vrlo često e, su se usluge ne naplaćuju jednako muškarcima i ženama. Temeljem ove direktive to je moguće ukoliko to služi promicanju, odnosno povećanju broja broja članova ili usluga koje se nude jednom spolu. Pa pretpostavljam da ćemo razgovarati o tim uslugama također. Dakle, ova direktiva ima veliki potencijal koji je iskorišten u nekim sektorima. Općenito se može reći da je provedba direktive bila dosta dobra premda postoje problemi u nekim područjima vezano uz površnu primjenu, dakle drugim riječima postoje odgovarajuće zakonske odredbe u državama članicama, ali sve ostaje samo na papiru. I na kraju osim usluga koje su već postojale u vrijeme kada je donesena direktiva, pojavile su se i neke nove usluge i ne znamo točno kako bi se direktiva trebala primjenjivati na njih. Dakle, pritom mislim na digitalne usluge, usluge na internetu, različite platforme koje omogućuju sučelje između korisnika i pružatelja usluga. Te su usluge negdje na granici između privatnog života i javnog života. Primjerice, usluge kao što su Airbnb, gdje se nudi najam za smještaj. To omogućuje ljudima koji žele iznajmiti svoj stan, da stupe u kontakt sa potencijalnim, eh, s potencijalnim kupcima. Ili, na primjer, Uber. Oni tvrde da su samo platforma za komunikaciju između klijenata i pružatelja usluga, da oni isključivo povezuju ljude. I dakle postavlja se pitanje što s takvim uslugama. Mislim da bi bilo dobro da se to riješi jer ukoliko se zaključi da ove usluge spadaju pod direktivu, e, dobili bismo zapravo pouzdaniji način zaštite rodne ravnopravnosti. I na kraju želim reći da mi je drago da se ovako učinkovito obavljaju pripremne radnje. Želim zahvaliti svim stručnjacima koji su do sada dali svoj doprinos. Zahvaljujem također gospođi Karačo Ditorela i svima iz naše službe za istraživanje. Zahvaljujem svim stručnjacima. Zahvaljujem i doktorici Silvije Spurek koja nam se pridružila iz Poljske i koja predstavlja pravobranitelja za rodnu ravnopravnost. Ona će također danas uzeti riječ. Nadam se da ćemo imati zanimljivu i opsežnu raspravu. Ova direktiva je prema mom mišljenju uistinu označila prekretnicu u zakonodavstvu o rodnoj ravnopravnosti. već se učinkovito provodi u području financijskih usluga. Tu je ranije bilo dosta rodne diskriminacije i mislim da je to također doprinjelo da se promijeni percepcija o rodnoj ravnopravnosti u našem društvu. Hvala lijepa. Dajem riječ gospođi Eufemi Karačolo di Torella, nadam se sam dobro rekla, sa sveučilišta Lester, koja će sad imati 15 minuta na raspolaganju za svoje izlaganje. Okay, thank you very much Hvala vam lijepo što ste me pozvali. Uistinu mi je bilo veliko zadovoljstvo raditi na ovoj direktivi. Na samom početku želim spomenuti da se slažem sa svime što je do sada rečeno na ovu temu i također mislim da ova direktiva predstavlja prekretnicu. Ona uistinu jest vrlo važan zakonski tekst i mislim da ima veliki potencijal. Ako prepoznamo da se rodna diskriminacija može pojaviti izvan dakle profesionalnog e, konteksta. Mislim da se time popunjavaju neke praznine i ispunjava se puni potencijal. Profesor McColgan je 2004. godine, e, dakle to spomenuo, e, dakle on je upravo govorio o tom popunjavanju praznina. Znam da imam ograničeno vrijeme na raspolaganju, pa ću samo reći da je ova direktiva imala dosta e, dosta naporan put, bilo je dakle pet godina je se radilo na tekstu, a prvi nacrt teksta je predstavljen početkom 2003. godine i e, već taj nacrt teksta je obuhvaćao različita područja. Ono što je na kraju e, doneseno Dakle, direktiva je donesena u prosincu 2004. godine i e, države članice su dobile rok od tri godine da usklade svoje zakonodavstvo s ovom direktivom. Kao što je poznato od tada, dakle, direktiva ima cilj boriti se protiv diskriminacije na temelju spola u pružanju usluga, dobara i usluga i u nabavi robe i usluga. Dakle, tu postoje još uvijek neka ograničenja. Kao prvo, e, spominju se ugovorne slobode i također se spominje zaštita privatnog i obiteljskog života te transakcija koja se događa i te sve ono što se događa u kontekstu slobode vjeroispovijesti. Tu se isključuju mediji, oglašavanje i obrazovni sustavi. To mi je od uvijek bilo neobično. Naime, što se tiče medija i oglašavanja, vrlo je teško zabraniti e, diskriminaciju kod pružanja robe i usluga, budući da vrlo često mediji oglašavaju tu robu i usluge. U nekim slučajevima još uvijek postoji dakle, oglašavanje koje nije primjereno. Sjećam se da sam prije godinu i da je prije godinu i po dana izašla jedna velika reklama E, dakle određene tjestenine i dakle koje je oglašavala žena koja je bila gola, dakle ne znam kakve to veze ima jedno s drugim. Obrazo, što se tiče obrazovanja, to mi je još neobičnije, budući da je obrazovanje preduvjet za zapošljavanje i za ostvarivanje prava na mirovinu. Mirovine i osiguranje su uređene ovom direktivom, profesionalne djelatnosti su e, tu, da, zato mi nije jasno zašto je obrazovni sustav isključen iz područja primjene direktive. E, kao što sam rekla, još postoji neka izuzeća. Što znamo do sada? Kao prvo, ovdje imamo jedno sveobuhvatno izvješće koje je izrađeno 2009. godine ako je direktiva trebala biti provedena do 2007. izvješće je sastavljeno 2009. To znači da je izvješće najkasnije sastavljeno sredinom 2009. Dakle godinu i po dana nakon toga. A to je bilo gotovo, prije gotovo deset godina. Nakon toga je bilo još nekih izvješća ali smo isto tako dobivali informacije i neizravno, dakle imali smo izvješće po zemljama, e, zatim izvješće mreže pravnih stručnjaka za e, rodnu ravnopravnost, ali ta izvješća se ne tiču izravno ove direktive i većina izvješća sadrži možda jednu do dvije stranice o ovoj direktivi. I mislim da je važno reći da je posljednje izvješće objavljeno 2009. godine i to je važno ne samo zbog vremena koje je od tada prošlo, nego i zato što se situacija promijenila, kao što smo čuli već od izvjestiteljice. Sada su se pojavile neke nove usluge koje nisu postojale u vrijeme e, kada je donesena direktiva. Dakle, vrlo kratko, što nam je do sada poznato? Direktiva se provodila ili na način da su države članice prenijele istu formulaciju u svoje zakonodavstvo ili su donijele specifične zakonske tekstove. Međutim, e, to je stvorilo određene probleme ili zato što je tekst prenejasan ili pak zato što postoje različite definicije usluga u različitim državama članicama, negdje su definirana samo dobra, ali ne i usluge ili obrnuto. Drago mi što mogu reći da što se tiče obrazovanja medija i oglašavanja, velika većina država članica ima odredbe o tome u svom zakonodavstvu. Dakle, što nam je još poznato? Također nam je poznato da nemaju sve države članice takozvani gender assignment u zakonodavstvu vjerojatno zato što smatraju da je to obuhvaćeno općim pojmom rodne ravnopravnosti. Međutim, postoje još neki problemi. Bilo je nekih e, transseksualnih osoba e, čiji e, status nije bio evidentiran u bankama i bilo je problema sa pristupom zdravstvenim uslugama. Zatim seksualno uznemiravanje, tu postoje zakonski propisi u tom području. Mislim da se svi slažu s time da seksualno uznemiravanje treba biti sastavni dio ove direktive. Međutim, postoje neki problemi kao što je spomenula izvjestiteljica kada je riječ o prometnim uslugama. Primjerice u londonskoj eh, podzemnoj željeznici, u francuskom metrou, su se pojavili neki problemi i postavlja se pitanje tko je zapravo nadležan za rješavanje takvih problema. Znam da je u Ujedinjenoj kraljevini bilo dosta pilot projekata e, kako bi se izvršila analiza, međutim e, problem i dalje postoji. A e, vidjet ćemo isto tako uskoro da je problem i sa takozvanom kolaborativnom ekonomijom, ekonomijom dijeljenja. Primjer za to je Uber. Zatim, e, što se, što se tiče trudnoće i majčinstva, moram reći da se ne slažem u potpunosti s onime što ste rekli, slažem se u osnovnim crtama, međutim tu još uvijek postoje neki problemi. I moram reći da mi u Ujedinjenoj kraljevini imamo zakonodavstvo, e, dakle, za to područje, to je zakon o jednakosti, u kojem stoji da se e, ženu ne smije seksualno uznemiravati ili diskriminirati zato što doji. Imamo sve više e, prostora i prostorija za mijenjanje pelena za muškarce i za žene i e, također e, dakle u ženskim toaletima postoji prostor za mijenjanje pelena koji je i muškarcima i ženama. Međutim, dok sam se vozila ovamo, kada sam se jučer vozila na željezničku, na kolodvor, E, slušala sam radio i slušala sam jednu raspravu o nečemu što se dogodilo tijekom vikenda. Jedna žena je dojela u dakle trgovini Mother Care i zatražili, zamolili su je da ode nekamo drugdje. I nije bilo sasvim jasno jesu li je uputili u neku zasebnu prostoriju ili negdje drugdje, no e, ona je samo prijavila da je to jako uznemirilo i to sam čula na radiju i moram priznati da me rasprava šokirala. E, me Šokirali su me pozivi ljudi. Ja sam e, stala na jedno pet minuta da čujem do kraja raspravu. Jedan muškarac je nazvao i rekao je to je neprihvatljivo, ja ne želim ući u restoran i vidjeti ženu kako kraj mene doje dijete. To se ne bi smjelo događati i to me uistinu to, ja se zbog toga osjećam nelagodno i e, to je manjak poštovanja prema meni. I nakon toga sam morala otići da mi ne pobjegne vlak, pa sam prestala slušati radio. Ali e, očito izvješće je bilo objavljeno u novinama, u nedjeljnim novinama. I dakle, moj zaključak je zapravo da kada je riječ o, o obrazovanju, da tu još uistinu ima mnogo posla pred nama. Ja mislim da bismo trebali imati izvješće. Sjećam se da je bilo jedno izvješće na temu e, trudnoće i majčinstva i tu je bilo dosta pitanja o e, tome, dakle vezano s to da žene ne mogu letjeti avionom nakon određenog e, broja tjedana trudnoće. Međutim, pravila se razlikuju od jedne zrakoplovne tvrtke do druge, pa ponekad ima problema kod e, povezanih letova. Dakle, sada mi vrijeme već ističe, pa možemo o tome razgovarati još kasnije. E, mene su zatražili da se pozabavim sa tri pitanja. To je seksualno reproduktivno zdravlje, mirovine i kolaborativne ekonomije. Što se tiče ovog prvog i posljednjeg, moram reći da nemam nekakav jasan odgovor. Dakle, kada je riječ o seksualnom reproduktivnom zdravlju, e, mi znamo da se zdravlje može percipirati kao usluga, no pitanje, je da li to vrijedi i za reproduktivno zdravlje. Pod e, reproduktivno zdravlje spadaju umjetna oplodnja, ali isto tako i pobačaj, jer netko može donijeti odluku o, tom, o trudnoći, ali isto tako i o prekidu trudnoće. Kao što je izvjestiteljica ispravno spomenula, ovo je pitanje koje je u nadležnosti država članica. Zašto je to tako? Ja sam radila na surogat majčinstvu prije nekoliko godina i bila sam uistinu zapanjena kolike su razlike među državama članicama. U nekim državama članicama se tom pitanju pristupalo kao nečim što e, je uistinu bitno za njihov, što je temeljno za njihov identitet. I tako da pojedine države članice ne pristaju na to da se to rješava na drugi način. Međutim, nakon što sam proučila statističke podatke, vidjela sam da je broj djece rođenu u Europi preko surogat majki velik. E, u današnje vrijeme žene se odlučuju na trudnoću kasnije i zato i ima mnogo više primjera surogat majčinstva i umjetne oplodnje. Međutim, e, nismo imali točne podatke zato što u nekim zemljama surogat majčinstvo nije dopušteno. A problem je da ukoliko se to ne bude zakonski uređeno, onda će sve više ljudi odlaziti u druge zemlje, u Indiju primjerice, tamo pak ima problema sa eksploatacijom. Tako da svakako postoji potreba za time da se ovo područje zakonski uredi. Trenutno e, ne bih rekla, trenutno mogu samo reći da se diskriminacija može pojaviti i u drugom obliku, primjerice kada govorimo o invaliditetu. Ukoliko žena ne može roditi zbog invaliditeta i ako se zbog toga odluči na zamjensko majčinstvo, u tom slučaju se može mogu primijeniti odredbe direktive o e, invaliditetu. Međutim, nedavno je sud donio odluku u jednom predmetu i zapravo dao vrlo, e, vrlo usko tumačenje toga što nije baš dobra vijest. No u svakom slučaju bismo trebali prikupiti više podataka o tome. Što se tiče mirovina, da kako tu je najvažniji članak peti, i kao što je rekla izvjestiteljica, tu je zapravo direktiva pokazala svoj najveći potencijal. Zatim imamo članak 5 stavak 2 gdje se propisuju izuzeci i sud je e, odlučio da se taj izuzetak mora ukloniti, što je dobro. Tu se ne radi samo o osiguranju, nego općenito o financijskim uslugama i o mirovinama, o privatnim mirovinskim fondovima i u tom smislu je direktiva vrlo jasna, ali kao što sam rekla, direktiva je izrađena 2004. godine, tako da možemo reći da su zapravo tu isključene određeni mirovinski sustavi. Međutim, dakle, e, komisija je sa zadovoljstvom primijetila da su i neke druge države članice e, primijenile to načelo i za e, dakle redovni mirovinski sustav. Što se tiče ekonomije, kolaborativne ekonomije, svi znamo što je to. i svi znamo da ima uistinu velik potencijal kako za pružatelje usluga, tako i za korisnike. Čuli smo također da je to jedno od čuda interneta. Imamo platforme koje povezuju pružatelje usluga sa korisnicima. Dva primjera kolaborativne ekonomije su Uber i Airbnb. Uber omogućuje ljudima koji, e, koji dakle, žele prijevoz da se povežu sa pružateljem usluga putem aplikacije koja se može čitati na mobilni telefon i na taj način se zapravo dijeli trošak prijevoza. Airbnb služi za najam stana ili smješta za godišnji odmor Međutim, tu se postavljaju također pitanja e, rodne ravnopravnosti i seksualnog uznemiravanja. Jer što ako se nekoj ženi dogodi da je netko napadne u automobilu ili ako netko tko iznajmljuje stan kaže da ne želi muškarce ili žene u tom stanu. Europska komisija je započela s radom na tom pitanju i htjela bih ovdje e, pohvaliti dokument koji je sastavljen. Međutim, taj dokument zapravo obuhvaća nekoliko točaka, ali se ne bavi nužno pitanjem rodne ravnopravnosti. Osobno mislim da bismo trebali o tome razmisliti i da bi rodna ravnopravnost trebala biti jedna od, od stvari kojima bi se komisija trebala pozabaviti. Imam negdje slajd, e, tu sam pokušala analizirati situaciju. Dakle, što se tiče Ubera, trebamo se zapitati jesu li to usluge, a kako bismo to odlučili trebamo vidjeti kolika se naknada plaća. Znamo da svaka usluga mora imati nekakav ekonomski učinak. Dakle, s druge strane ovdje imamo podjelu troška i pitanje da li se to može percipirati kao naknada ili ne. A ono što je najvažnije u tome jest veza između pružatelja usluga i Ubera s jedne strane, te Ubera i klijenta s druge strane. Isto vrijedi za Airbnb jer ovdje govorimo o sobama koje se daju u najam. Samo jednu minutu. Dakle, pitanje je li to spada u javnu ili u privatno. Smo negdje na granici između jednog i drugog. I mislim da je zapravo e, bitna veza između Airbnb-a i pružatelja usluga, te Airbnb-a i potrošača, odnosno klijenta. E, ovdje sam također spomenula i e, izuzetak i ono što je najvažnije je da postoje različite, različite definicije. Pozitivno je što zapravo nemamo, nemamo do sada nikakvu sudsku praksu što se tiče tijela za rodnu ravnopravnost, znamo da su ona od velike važnosti za takve aktivnosti, ali isto tako nemaju svi istu poziciju. Neki zastupaju klijente, drugi to ne mogu. Tako da bi bilo dobro da se ujednače pravila u tom smislu. I ovaj moj predzadnji slajd, zaključak, dakle neka moja razmišljanja. Moj bi zaključak bio da se slažem sa izvjestiteljicom da je ovo potencijalno izvrsna direktiva i moramo se pobrinuti da taj potencijal uistinu i iskoristimo. I to bi trebalo proizići iz ovog dokumenta. I mislim da prije svega moramo imati više studija, e, treba nam jedno detaljno izvješće e, u kojem će se postaviti prava pitanja ne samo provodi li se direktiva, imate li sudsku praksu i tako dalje. Trebaju nam konkretnija pitanja. Osim toga, komisija bi uistinu trebala razmisliti o tome da uvede rodnu ravnopravnost na popis stvari e, kod uređivanja kolaborativne ekonomije. I isto tako ova direktiva mora biti e, mora biti jednako važno kao i ostale direktive, primjerice kao i ravnopravnost na ravnom mjestu, radnom mjestu. I na ovom posljednjem slajdu sam stavila još, još neke još neke zaključke, ne, neka pitanja zapravo. E, dakle, imamo zakonodavstvo, međutim pitanje je e, da li države članice da li daju potrebne informacije, što je sa pojedincima, jesu li oni upoznati, imamo li sudsku praksu, kako se to provodi, što je sa naknadom štete u slučaju da se da dođe do nekih povreda, eh, je li to dovoljno učinkovito, odvraća ljude. I htjela bih tu zaključiti Dakle, ona žena koja je bila u trgovini Care koju sam spomenula, e, ja sumnjam da je ona u tom trenutku dok je dojela da su je zamolili da se makne. Ja uistinu sumnjam da je ona u tom trenutku znala da postoji ovo zakonodavstvo i mislim da je u tome problem, mislim da još uvijek ne postoji dovoljna razina svijesti o tome. Hvala, ispričavam se ako sam govorila nešto duže. Hvala. Hvala vam lijepa. Sada dajemo e, riječ gospođi Silviji a onda ćemo kasnije e, imati raspravu. Gospođo Špurek, izvolite. Uh, thank you very Hvala lijepa, stvarno mi je čast e, da ste me pozvali da dođem na vaš današnji sastanak. Već smo jutros puno toga čuli. Postavljeno je puno pitanja. Ja ću pokušati govoriti kratko. Ja sam današnje izlaganje podijelila u tri dijela. Prvo o provedbi same direktive, drugi dio o tijelima koje se bave ravnopravnosti i njihovoj ulozi u e, toj primjeni direktive, dok će u trećem dijelu govoriti o zaključcima i o preporukama. Govorit ću u ime povjerenice e, za ljudska prava Poljske i o nekim drugim tijelima koje se bave ravnopravnosti. Mi smo inače dio Equineta. objasnit ću vam nešto više o Ekvinetu malo kasnije. Za početak nekoliko činjenica. Direktiva govori o primjeni ravnopravnosti među ženama i muškarcima koji imaju pristupa robama i uslugama i ona je preuzeta u Poljskoj bilo usvajanjem novih zakona ili pak izmjenama i dopunama postojećih zakona. Preuzeti zakoni govori samo o e, nadležnosti same direktive. U e, osnovi to ide puno dalje od same direktive i od minimalnih e, zahtjeva Europske unije. U članku trećem direktive kaže se da se ona neće primjenjivati na sadržaje medija e, i reklama, ali e, rodno osvještenost se primjenjuje i u zemljama kao što su Francuska ili Nizozemska, a u nekim državama članicama se to primjenjuje i e, dakle na medije i na reklame. Sve države članice moraju to uvesti u svoje direktive. Što se samih činjenica tiče, to ne znači da je to preuzimanje potpuno ili zadovoljavajuće. Ja ću se ovdje usmjeriti samo na jedan e, pristup gdje smo vidjeli kritiku belgijskih, luksemburskih i e, e, rumunjskih stručnjaka jer e, pristup kopijautije je e, zapravo se preuzeo kao minimalistički zakon. I takav doslovno preuzimanje e, se primjerice u Poljskoj manifestirao provedbom nekih uredbi Europske unije o jednakom pravnom e, tretmanu, to nazvati e, zakonom protiv diskriminacije prema kojem fizičke osobe zbog e, spola, nacionalnosti, rase i tako dalje su bili isključeni iz nekih e, usluga socijalne skrbi vezano primjerice za njihovo boravište i e, gdje se kaže da ako im se neš, ako im dolazi do takve e, diskriminacije među javnim uslugama da je to zabranjeno. Ali pa ako, ako se radi o e, spolu Eh, ili eh, primjerice invaliditetu, eh, vjeroispovijesti i uvjerenju ili seksualnoj orijentaciji, onda vidimo da zapravo kod pružanja usluga tu zabrana nema. Prije nekoliko mjeseci Ustavni sud govorio je o ograničenoj primjeni propisa za odnosno zakona protiv diskriminacije. U tom zakonu sadrži se čitav popis e, e, e, područja na osnovu kojih se ne smije diskriminirati. Svi znamo da direktive Europske unije ne predstavljaju sveobuhvatni sustav pravne zaštite protiv diskriminacije. Prema odluci Ustavnog suda naglašavamo da nacionalni zakoni ne moraju samo biti u skladu s europskim zakonima, već e, oni moraju biti i u skladu s Ustavom. A u Poljskoj, što se tiče e, normi koje se primjenjuju u borbi protiv diskriminacije, dakle u Poljskoj su te, je ta zaštita veća u odnosu na europske direktive, jer poljski zakon kaže da se ni protiv koga ne smije diskriminirati ni u političkom ni u drugom životu, bilo iz kojeg razloga. A dakle, poljski zakon uz preuzetu direktivu zapravo e, bi mogao biti e, protuustavan. Jer bi takve odredbe mogle isto tako ići protiv međunarodnih zakona uključujući i e, europsku povelju o, temeljnim pravima i slobodama Vijeća Europe. Što je pak sa tijelima koje se bave pitanjima jednakosti? E, prema dakle europskim zakonima e, države članice moraju napraviti nužne aranžmane kako to stoji gdje će se onemogućiti da se bilo protiv koga diskriminira na osnovi spola. I traže se tri stvari, da se žrtvama diskriminacije daje neovisna e, pomoć prilikom e, ulaganja žalbi, zatim da se provode neovisne ispitivanja te da se objavljuju izvješća o e, pitanjima vezanima za diskriminaciju kako bi se na terenu e, sve e, provodilo, potrebno je da takva tijela budu neovisna i e, da mogu djelovati, ali mnoga tijela koje se bave pitanjima ravnopravnosti nemaju dovoljne izvore financiranja kako bi ostvarili sve ono što bi trebali raditi. Evrop tijela u svojoj komunikaciji, Europska komisija u svojoj komunikaciji za 2003. godinu rekla da ta tijela mogu e, igrati značajnu ulogu kako bi dali pravni lijek u slučaju diskriminacije. E, u, Poljskoj ta tijela su dakle igrala svoju ulogu, a komisija će e, se će zatražiti da se e, pojasni uloga tijela za ravnopravnost, a naročito njihov ključni koncept, a to je ravnopravnost i učinkovitost, odnosno neovisnost i učinkovitost. Ono što je ključno je suradnja među tijelima i to da oni moraju E, moraju međusobno dakle surađivati, a Equinet je takva mreža koja obuhvaća 45 e, tijela iz 45 e, europskih zemalja gdje se dakle treba tijela koje rade na pitanju ravnopravnosti 2000, od 2005. do 2013. godine Equinet je pripremio izvješće o tijelima koje se bave pitanjima ravnopravnosti te također o e, davanju podrške pružateljima usluga. Do kakvih su onih zaključaka i preporaka došli? Prije svega potrebne su norme za neovisnost i učinkovitost. Nedostatak izvora financiranja kako bi se više radilo na pitanjima e, pružanja roba i usluga je nešto što je e, slučaj sa e, više članova, više tijela koji su članice Ekvineta. Nadalje, potrebno je se osvrnuti i na provedbu odredbi direktive e, koje e, nisu uvijek e, sasvim jasne i to stvara pravnu neizvjesnost, kao i pravnu neizvjesnost onima koji su podvrgnuti toj direktivi kao i pružateljima usluga i onima koji prodaju robu. Trebalo bi dakle u to uključiti i E, s robe i usluge vezane za zdravstvenu skrb. E, primjerice, trudnoća i e, porodi, majčinstvo se moraju izrijekom spomenuti. U Poljskoj je ustanovljeno da žene koje doje u javnosti da se za njih, od njih se da izađu iz restorana ili pak iz trgovačkog centra. To je diskriminacija protiv koje trebamo imati jasan instrument e, koji će omogućiti da se protiv toga bori. Trebamo se zalagati e, također zato da i javne e, javna tijela e, rade na tome te da postoji e, osviještenost o e, rodnoj jednakosti. Htjela bih također naglasiti da je iskustva ovih tijela koje se bave ravnopravnosti, da su one pokazala da neka područja nisu pokrivena europskim zakonima, a to su e, medija, reklamiranje i obrazovanje. E, zaključno, e, htjela bih reći da neka tijela koja se bave ravnopravnosti tvrde da je rodna ravnopravnost nešto što je još uvijek nije u potpunosti shvaćeno, a još uvijek se dovoljno ne uviđa i ne priznaje nejednakosti i neravnopravnosti, te bi se trebalo više učiniti da bi se borilo protiv tih problema. Nadam se da smatrate da ovo što sam rekla, što je bilo rečeno sa stanovišta tijela koje se bave pitanjima neravnopravnosti, odnosno ravnopravnosti, da vam se to e, učinilo zanimljivim, te ću rado odgovoriti na vaša pitanja. Hvala lijepa. E, objema i na njihovim e, mišljenjima i e, započet ću tako da vam dam riječ i prvo e, gospođa Rekna SND. Puno hvala na vašim izlaganjima. Zaista, vaš rad je izuzetno zanimljiv pažljivo smo vas e, saslušali i zaista imamo jako puno pitanja zato što e, vaša izlaganja navode na mnoge aspekte e, koji su stvarno interesantni. Jer vi ste govorili o područjima koje se odnose na muškarce i na žene, te moralo bi biti moguće muškarcima i ženama objasniti prednost rodne ravnopravnosti u svakodnevnom životu prilikom pristupa robama i uslugama. Došao je e, čas e, da ova direktiva zaista zaživi kao nešto što je važno, ali sve to dio i sve to zapravo dio nečega što se odvija stalno i moramo pitati e, što se sada događa s tom direktivom. Uočili smo napredak, ali moramo se zapitati kakav treba biti korak dalje i ono što nije bilo uočeno prije, pojavilo se sada. Prema tome, to je e, nešto što je zapravo zahtjeva stalni rad. Govorili ste o mjerama diskriminacije i zapravo ću od toga početi. Prva je govornica o tome govorila e, pona Recimo, rečeno je da e, nema dovoljno e, materijala za usporedbu pozitivnih primjedbi. U Austriji iz koje dolazim, jedan sud donio je odluku e, prema kojoj na osnovi direktive je moguće da žene koje kupuju karte za novometne utakmice, da bi one mogle kupovati te karte za utakmice jeftinije jeftinije nego li muškarci. A obrazloženje je bilo da navijači ne bi smjeli biti samo muškarci, te da treba dati posticaje kako bi žene odlazile na nogometne utakmice. U posljednjih 20 i 30 godina vidi se da se na tom planu puno toga izmijenilo. Ovo je dakle sektor razonode i zabave. Svi vole nogomet i prema tome pozitivne mjere diskriminacije ovdje jesu opravdane kako bi se ostvarili ciljevi koje je društvo zacrtalo. Možda to i nije bio prvenstveni cilj rada na ovom području, ali to se pojavio i drago mi je, odnosno rado bih čula i druge primjere. Jer zaista to nam otvara oči na ona mjesta gdje zaista dolazi do diskriminacije. Nismo vrlo često svjesni onoga što se zaista događa svakodnevno. Pokušat ću se prisjetiti i e, drugih primjera. A što se događa kada se radi o slučajevima kada se diskriminacija akumulira? primjerice e, kada se govori o migracijama migrantice e, su one gdje se možemo pitati gdje bismo tu mogli primijeniti pozitivnu diskriminaciju naravno ne želimo stvoriti neopravdanu antidiskriminaciju e, mi se trenutno bavimo pitanje kolaborativne ekonomije e, koje se sada pojavilo, a to nije postojalo u vrijeme direktive. E, zanimalo bi me gdje su se tu vodile tužbe, tko je tu odgovoran, jer često na tim internetskim platformama ima e, puno odredbi kojim se ograđuje od nečega. Ali Kakva je e, zakonska obveza tih e, platformi na internetu? To je važno i u današnje vrijeme, ali također će biti važnost i u budućnost. Također zdravstvo, lijekovi, e, testiranje određenih prototipa. Zanimalo bi me također gdje tu ima pozitivna e, diskriminacija. A također e, zanima me isto tako nešto više vezano za presudu test aša jer e, mi smo kada je direktiva usvojena rečeno nam je da se takve prakse neće moći primjenjivati. Međutim, srećom situacija je sada promijenila i rekli ste nam da je nakon nas država članica zaista to popratilo. Mene bi zaista zanimalo kakva je praksa u stvarnosti. Komisija je naglasila da gotovo i nema razlika kada se radi o osiguranjima i premijama koje se isplaćuju, ali što je bio stvaran rezultat primjene te presude? Hvala vam lijepa. Gospođa Šojdrava. Hvala lijepa. Htjela bih vam se zahvaliti na tome što ste predstavili ovu studiju i zahvaljujem se e, e, dakle na ovom izlaganju. Direktiva postoji, postoji propis, a sada se moramo zapitati kakav utjecaj taj propis ima. E, mislim da će sam izvjestitelj našeg odbora moći E, dati e, više informacije o tome i dovesti do određenih zaključaka. E, nekoliko elemenata vezano za seksualno i reproduktivno zdravlje kao i za umjetnu oplodnju gdje nadležnost leži u rukama država članica a Europska unija daje okvire za borbu protiv diskriminacije. Međutim, o ovom području su države članice one koje trebaju donositi zakone. U ovoj studiji govori se o značajnom povećanju e, broja e, maternice koje se e, zapravo iznajmljuju da se tako izrazi. I to zapravo prilično znakovito promjena načina života i mentaliteta. E, mislim da Europska unija ne bi trebala podržavati ovakvu jednu ideju, jer čovjek ima osjećaj da su djeca postala predmet i e, kao da e, roditelji imaju pravo na dijete kao da je dijete neki predmet pa ne može se dijete asimilirati sa potrošnom robom E, ne znam e, kako e, možemo smatrati dijete nekom vrstom robe. Pravo na dijete nije pravo na robu ili na uslugu. Radi se o ljudskom životu i treba drugačije postupiti. Osobno ne bih voljela da Evropska unija ode u tom pravcu i mislim da na kraju, Europska unija ne bi trebala imati direktive prava na dijete, prava na bebu, prema kojem bi e, to dijete jednostavno bila neka vrsta robe. Radi se o medicinskim i etičkim problemima. Prema tome ne može se ovdje voditi politička polemika zato što se radi o etičkim pitanjima na koje se ne treba osvrtati s političkog stanovišta jer to mi se čini opasnim. Osvrnula bih se još na nešto. Naime, e, čuli smo ovdje o tome e, da je jedna osoba bila diskriminirana dok je dojela. Ne znam e, kako je zakon u Ujedinjenoj kraljevini, ali mislim da je jednostavno žena koja doji, da se nju ne može izbaciti s nekog javnog mjesta. Ja sam osobno dojela dvoje djece, nikada u javnosti, ne zato što mi je to bilo zabranjeno, nego jednostavno e, bilo bi mi nelagodno da sam e, dojela u e, javnosti. Ali žena se može naći u situaciji da treba dojiti a svatko može odlučiti hoć želi li ili ne dojiti u e, javnosti, ali e, ne bismo trebali e, nikome zabranjivati da doj na, u dućanima ili pak u kazalištima ili u parlamentu zato što to nekoga uznemirava. Trebalo bi jednostavno postojati mjesta gdje će majka moći dojiti vrlo mirno i na taj način e, nitkome e, neće biti e, neugodno. Jer ako dijete gladno, treba ga dojiti. Šteta je da u našim društvima vidimo da nešto što je tako prirodno kao što je dojenje, radi se o nečemu što ne bi trebalo predstavljati nikakav e, predmet, da to ne možemo sagledati s ljudskog e, stanovišta. Dakle, nešto što je sasvim prirodno, e, šteta bi bilo to podvrgavati obveznom zakonodavstvu jednostavno treba osvijestiti ljude o tome i izbjeći da se donose zakoni na tu temu. Žao mi je, možda na ovo gledam sasvim osobno, a ne iz pravnog stanovišta, ali u svakom slučaju hvala. Mislim da će izvješće biti izvrsno. Hvala, dakle e, molim sve da ne govore predugo jer nemamo dovoljno vremena. Pa vas dakle sve molim da govorite kratko. Znam da to je nepravedno je tako je uvijek sa posljednjim govornicima na popisu, ali molim da govorite kratko. Hvala. Ja nisam izvjestiteljica u Sjeni, međutim ja sam članica radne skupine za javne usluge i hvala vam dakle za ovo izlaganje koje se odnosi na robe i usluge. Zaista mislim da je ovo tema koja je vrlo važna i često je se zanamaruje. Dva konkretna pitanja. Gospođa Regner spomenula je slučaj pozitivne diskriminacije, to je bio predmet pred sudom u Austriji. Ja bih eh, htjela dati negativan primjer eh, nešto gdje se situacija zaista treba eh, promijeniti. Primjerice, nepravedna razlika u cijeni frizerskih usluga u Austriji žene plaćaju frizerske usluge više nego li muškarci. E, što nije u redu. Žene koje imaju kratku kosu, ja sam ovdje loš primjer zato, moraju platiti više za šišanje nego li muškarci koji imaju jako dugu kosu. Sindikati i gospodarske komore rekli su da to nije u redu to su oni rekli u Austriji. Ali e, šteta je da ovakvi slučajevi nisu slučajevi koje direktiva pokriva. Učila sam i primjere u drugim državama članica. E, drugim državama članicama. Recimo marketingše usluge, to možda i nije pravi termin, ali na primjer e, dezodoranci ili pak strojevi za brijanje. Dakle, muškarci e, plaćaju manje nego li žene. Hvala vam lijepa i hvala vam na prezentaciji koju ste održali. Ja bih e, govorio o pravu na dojenje. Ono što ste rekli o Poljskoj je situacija s kojom jesmo upoznati i e, kao koordinator za obiteljsku stranku u Njemačkoj to sam vidio koji put se pošalje majke s djecom e, u e, toalet i Mislim da je to pitanje kojim se trebamo pozabaviti jer su kolege dali jednu pisanu izjavu o dojenju u Europi, ali nismo zato prikupili dovoljan broj potpisa. Inicirali smo jednu vrstu e, znaka ili za e, dojenje, odnosno mjesta koja su prijateljski naklonjena prema e, dojenju i to time obilježimo vrata mjesta koje je naklono dojenju u javnosti i ljudi sad već znaju što to znači, a na e, mnogim mjestima žene dobiju i flašu vode recimo i mjesto na kojem mogu dojiti. E, to je ono što trebamo a čuli smo e, od Ujedinjene kraljevine e, o e, zakonu o pristupu i zabrani diskriminacije žena koje doje i to bi trebao biti presedan koji bismo mogli koristili, koristiti za europski zakon o pristupu. Nažalost nismo dobili dovoljno podrške niti od Agencije za temeljna prava i doista trebamo pružiti podršku ženama koje doje i trebamo zakonski e, prijedlog koji će to osigurati. Hvala lijepa. Sad gospođa Maletres za komisijom. Dobro jutro, puno hvala što ste mi dali riječ. Komisiji je drago da je parlament izrazio e, interes za reviziju direktive i e, da pripremate vrlo zanimljiv radni dokument o studiji, dakle vezano za provedbu direktive. Komisija što se tiče provedbe želi naglasiti da su sve države članice poduzele mjere da bi preuzele tu direktivu i komisija smatra da nije potrebno u ovom fazi predložiti izmjene direktive, međutim će i dalje obratiti pažnju na neke aspekte provedbe ove direktive u državama članicama, naročito što se tiče ravnopravnosti pristupa muškaraca i žena robama i uslugama. E, komisija e, rad, ima e, radi sada sa dvije države članice koje su su e, se manje toga pridržavale i nastavlja i dalje raditi i surađivati sa svim drugim žravama članicama po pitanju provedbe direktive. Što se tiče financijskih e, usluga i e, primjeni vezano za mirovine, dakle za starosne profesionalne mirovine, prema direktivi iz 2006. godine, odnosno e, pročišćenoj direktivi, e, moramo reći e, da je komisija uzela u obzir odluke Europskog suda u dva slučaja, od kojih jedan test AŠA i da sada razmatra sve aspekte tri mirovinska stupa i odnose između prvog, drugog i trećeg mirovinskog stupa. Merci. Hvala lijepa. Hvala. Evo, sad sam ja preuzela predsjedanje. Evo, hvala vam lijepa na ovom izlaganju e, koje nam je dala e, predsjednica Europske komisije. Želi li naša izvjestiteljica možda još reći par riječi? Evo, izvolite. Ja bih e, vam srdačno zahvalila. Zahvalila bih na svim prijedlozima i na intervencijama. I vjerujem da smo da je ovo doista vrlo važna tema, e, možda e, ćemo ju opet moći imati na dnevnom redu, ne baš recimo sredinom srpnja. Merci Hvala izvjestiteljici. Ovim ću zaključiti raspravu na ovu temu. E, dvije stručnjakinje koje su danas došle na naš sastanak. E, mi im se zahvaljujemo i zamolit ćemo ih da nam e, bude li potrebno pismenim putem odgovore na e, upis te jer sasvim sigurno će neki od vas postaviti pitanja i pismenim putem. Hvala vam dakle što ste došli na naš sastanak i sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. A to je naš doprinos raspravi o proračunu Radi se o našem mišljenju o općem proračunu za Europsku uniju za 2017. godinu. Tradicionalno odbor e, FAMA daje mišljenje o tome. Naša kolegica, gospođa Dantila, je ta koja e, taj, e, to bi to trebalo napraviti, jer ona nije tu, pa će dati riječ gospođi Areni, koja je iz istog kluba zastupnika. Hvala, gospođa Dantila se ispričava, nije mogla doći na ovaj sastanak i rekla me što me moli da prenesem. Dakle, gospođa Dančila u svom mišljenju je uočila da kako bi imali stvarnu politiku rodne ravnopravnosti, da se to treba upisati u pojedine proračunske glave europskog proračuna. Trebamo imati jasne pokazatelje korištenja korištenja sredstava u ostvarivanju cilja ostvarivanja rodne ravnopravnosti. i Strategija 2020. također treba imati sredstva u tom smislu, naročito programi poput programa DAFNE koji igra važnu ulogu u tom smislu, naročito treba se ojačati borba protiv nasilja. Nažalost, 2016. i 2017. godina imaju dakle stabilna sredstva, ali 2011. godine zato se izdvajalo 20 e, e, milijuna, a sada se izdvaja svega 14 milijuna. Naglašavamo dakle da ti e, programi igraju važnu ulogu u borbi protiv nasilja u Europi. Hvala. Hvala vama. Gospođa Goslovska je zatražila riječ u ime kluba zastupnika Pučana. Prvo, želim ispričati gospođu Bateleš koja danas nije ovdje. Ja ću pročitati bilješku u njeno ime. Gospođi Dančila, zahvaljujemo na određenom poslu e, u vezi e, proračuna za financijsku godinu 2017. Kao EPP e smatramo da je ovo dobro uravnotežen i dosljedan tekst, međutim žao nam je što Dafne program nije više sam po sebi budžetska linija i e, koji se odnosi na nasilje prema djeci i ženama u Europskoj uniji želimo e, isto tako da se poveća e, proračunski izdatak za e, borbu protiv nasilja nad ženama. Želimo i da se postigne ciljevi za Europu do 2020. i da se više učini na tom području. Mi ćemo podnijeti amandmane na tekst i e, prema iskustvu od prethodnih godina želimo e, da u e, naši zahtjevi koje upućujemo odboru za proračun budu više na listi prioriteta tog odbora. Hvala lijepa. Kolege, Hvala lijepa. Gospođa Vana je zatražila riječ. Hvala lijepa predsjedateljice. Zahvaljujemo i e, izvjestiteljici na odličnom nacrtu mišljenja. Što se nas tiče, najvažnije pitanje je e, proračun za rodnu ravnopravnost i rečeno je da bi ga trebalo e, bolje fokusirati i osim toga da bi trebalo primjenjivati e, takav način izrade proračuna i mi ćemo uložiti amandman da bismo osigurali da naši odbori, e, odnosno zahtjevi našeg odbora za e, izradu takvog proračuna budu zadovoljeni. E, osim toga trebalo bi pojačati mišljenje koje se odnosi na pristupu žena tržištu rada. Mislim da je doista sramotno da Eh, je to toliko daleko od eh, postizanja ciljeva za Europu 2020. Eh, i da bi trebalo svakako obratiti pozornost na siromaštvo među ženama te ulaganje i FC fondove putem strukturnih fondova i da bi te elemente trebalo pojačati kao što ćemo i e, uložiti amandman o ženama izbjeglicama i spomenuti situaciju žena izbjeglica općenito Puno hvala. Želi se još netko javiti za riječ o ovom mišljenju o proračunu? E, ne, mislim da se nitko drugi ne javlja za riječ. Eh, Završit ću dakle s ovom točkom dnevnog reda e, tako što ću vam reći da se amandmani trebaju uložiti, dakle za mišljenje odbora FAM. Dakle, treba ih uložiti do 15. srpnja u podne. Proračunski amandmani općenito uzevši e, mogu se i dalje izrađivati i ulagati, a rok istječe zato 23. kolovoza u 18 sati. Mm, glasat ćemo o mišljenju našeg odbora na e, sastanku koji ćemo imati 1. rujna. Evo, toliko o rokovima, o ovom mišljenju koje svake godine dajemo na proračun za e, sljedeću godinu. A sada prelazimo na točku dnevnog reda koju smo trebali imati jučer, a imat ćemo je dakle danas. To je situacija vezana za ljudska prava 2015. godine, pa ću sada dati riječ našem izvjestitelju Žordiju Sebastijao. Hvala lijepa predsjedateljice i zahvaljujem vam. Ispred... Pričavam se zbog jučerašnjeg dana e, jer mi je kasnio let i nisam mogao stići na vrijeme. Dakle, radna skupina e, odbora je vrlo brzo reagirala e, i ovu točku prebacila na današnji dan. Ovo je nacrt mišljenja, kratak nacrt E, mišljenja, imamo ograničenje broja slovnih mjesta i međutim e, e, ovaj odbor za ravnopravnost žene želi odaslati vrlo snažnu poruku o tome da je rodna ravnopravnost e, doista ključna za temeljna ljudska prava. Tri su dijela mojeg mišljenja. Prvo su negativnosti, a ja ću to rezimirati i reći da moramo priznati da rodna ravnopravnost do sada u EU nije postignuta to te je naš, naša zadaća da to kažemo vrlo jasno. E, druga stvar su neki zahtjevi koje e, želimo, koje bi komisija trebala e, dati državama članicama, a to je uvođenje gender mainstreaminga u svim područjima i mi također želimo da to bude dio jednog pravnog akta. O tome treba od odlučiti komisija, ali treba nam e, okvir koji će za to biti zadan, e, a to je doista jedan važan problem i važan sigurnosni e, problem u Europskoj uniji. Osim toga potrebni su nam bolji podaci i proračunski indikatori da bismo mogli poduprijeti rad Europskog instituta za rodnu ravnopravnost. Osim toga, e, države članice trebaju e, primijeniti konkretne mjere za zaštitu žena migranata i e, tražiteljica azila. Osim toga, komisija bi trebala ratificirati Istanbulsku konvenciju. Gospođa Žurova je već rekla da je namjera komisije negdje u zimi ove godine ratificirati Istanbulsku konvenciju. Nadamo se da će doći do takve odluke koju e, podržavamo. Evo, to je naše mišljenje i... E, čekamo na amandmane da bismo to još poboljšali i e, dali tom mišljenju veću snagu e, i e, poruka je međutim vrlo jasna, trebamo biti predani ovim ciljevima što jest naša zadaća u ovom odboru. Hvala vam. Puno hvala na ovom izlaganju. Sada otvaram raspravu. te se e, kolege mogu javiti za riječ. Možda najprije izvjestitelj u sjeni. Gospođa Arena. Nisam izvjestiteljica u sjeni, međutim govorit ću ime kolegice koja to jest. Želimo čestitati kolegi Žorđu Sebastijanu e, koji jest u potpunosti dijelimo njegovo mišljenje. Mi smatramo da se ravnopravnost treba baviti na horizontalan način, ali isto tako se to treba procijeniti i moramo sve rodne politike u to uključiti, uključajući i e, sustavno procjenjivati utjecaje tih politika. E, trebali bismo na kroz tu rodnu prizmu također e, evaluirati i e, svako e, polugodište situaciju vezanu dakle za politike koje Europska unija provodi i njihov utjecaj. U današnje vrijeme je puno izazova i ekonomska i financijska kriza koja je rezultirala diskriminacijom e, uslijed nezaposlenosti, diskriminacijom prema ženama. Također, e, to je vezano i za politike solidarnosti Europskoj uniji. Sve više i više se na ženu počinje gledati na konzervativan način. E, žene se sada nekako sve više stavljaju u ulogu koja će biti više socijalna ili obiteljska, dok se muškarce e, gleda na, kao na one ko, u kontekstu e, rada. E, moramo tražiti da i žene i muškarci imaju pristupa obim ovim stupovima, dakle na ta aspekta i trebamo se boriti protiv neravnosti u plaćanjima, mirovinama. zalažemo se za da muškarci i žene imaju pravo na e, porodini e, dopust i na roditeljski dopust. Također se zalažemo i za mjere koje se odnose na tome da žene više donose političke odluke i kao što smo već čuli za borbu protiv nasilja javlja se, što smo čuli u okviru prethodnog izvješća, i pitanje žene migrantice. Velik broj e, migranata su žene, e, djeca ili žene s djecom i moramo se pozabaviti njihovom stvarnošću. Hvala lijepa. A sada e, riječ ima u ime ECR-a kolega Gerik. Zahvaljujem predsjedateljice i želim zahvaliti gospodinu Sebastijana podnesenom izvješću o temeljnim pravima u Europskoj uniji u 2015. godini. E, iako, kao što možete i zamisliti, moji kolege iz ECR-a nisu suglasni sa svim stvarima koje ste iznijeli. Prvo, vaš zahtjev da bi je jednakost trebala biti indikator u europskom semestru ja s tim se ne slažem jer e, to ne treba biti, e, to bi zapravo trebalo biti e, kao mjerilo za e, gospodarski napredak, a ne nešto što je tu na shopping listi za možda neke reproduktivne specifičnosti. Osim toga, to znači i da brinemo o e, općenitoj dobrobiti, a e, zdravlje majki je ono o čemu e, se govori. Dakle, izbjegavanje prisilnih pobačaja je jedna stvar, a provođenje toga druga stvar. Možda tu su iskrivljene stvari i iskrivljeno prikazane stvari. Mislim da bi to moglo biti štetno za radnike, a i sama bi ideja trebala e, biti da e, žene mogu odabrati hoće li same brinuti e, o svojoj djeci ili će unajmiti nekoga da to za njih čini. Što bi moglo biti i bolje za djecu? Osim toga, Europa treba imati instrumente koji će e, čuvati e, vladavinu zakona, demokraciju i temeljna prava. Osim navedenog ovo bi moglo učiniti više štete nego koristi i nadam se mnogim amandmanima koji će biti podneseni na ovaj tekst. Sada dajem riječ kolegici. Uh, Hvala. I ja želim zahvaliti također na ovom izvješću. Zahvaljujem izvjestitelju. Mislim da se slažemo oko dosta stvari. Znam da ste i vi isto tako feministi. Ja sam feministkinja. Predložit ću neke amandmane. Možda ih možemo i supotpisati. Ti amandmani se tiču prava LGBTI osoba. E, Klub zastupnika socijalista je također postavio pitanje e, prijetnji pokretim, feminističkim pokretima i dakle ugrožavanju ženskih prava. Također ću predložiti neke amandmane kojima bi se trebalo osnažiti prava tražiteljica azila i koji se tiču također spajanja obitelji Zatim Romkinje su i dan danas jedna kategorija žena e, čije se temeljna prava krše, one se nalaze u ranjivoj poziciji. I tu ću predložiti neke amandmane. Ovaj odbor se bavi e, pitanjima ženskih prava. Mislim da moramo postaviti pitanje seksualnog reproduktivnog zdravlja tako da ću i u tom smislu predložiti neke amandmane, pravo na pobačaj, pravo na seksualno obrazovanje su temeljna pitanja za žene u Europi. I postoje neka pitanja oko kojih se možda nećemo složiti, Jordi. Ne znam, vidjet ću, pričekat ću do sastanka sa izvjestiteljima u Sjeni. Dakle, postoje neka pitanja u kojima se možda nećemo složiti, ali ću predložiti i amandmane u nekim e, pitanjima gdje mislim da se krše ženska prava, e, riječ je o prostituciji i seksualnoj eksploataciji. Dakle, ne mislim da to ima veze sa nekakvim konzervativnim moralom. Zapravo ja mislim da su upravo usluge prostitucije koja se nude na tržištima upravo povezana sa eksploatacijom, dominacijom i sa takvim jednim tradicionalnim stavom. Isto vrijedi i za zamjensko majčinstvo. Dakle, mislim da se i tu, e, da mislim da moramo pristupiti u tom pitanju iz feminističke perspektive. Riječ je o prodaji ženskog tijela i reproduktivnih e, sposobnosti i mislim da se tu najčešće regrutiraju žene koje se nalaze u, e, među, u osjetljivim kategorijama. Dakle, mislim da se ovdje radi o odnosu moći mislim da žene moraju biti u mogućnosti da same donose odluku o svojem tijelu. Hvala. Hvala i vama, dragi kolege. Ako mi dopustite, ja ću sada uzeti riječ na kratko, budući da mijenjam Marijanu, Mirjanu Patir, koja je izvjestiteljica u Sjeni, e, kluba zastupnika Pučana. Nažalost, ona nije mogla ostati na sastanku zbog promjene u rasporedu, pa me zamolila da pročitam njezine bilješke i to na engleskom jeziku. Tako da ću sada govoriti u ime Marijane Petir, naše kolegice iz kluba zastupnika Pučana. Dakle, ona želi zahvaliti kolegi Sebastiju na mišljenju. Međutim, ispred EPP grupe. Gospođa Petir mora reći da nije u potpunosti zadovoljna svojim nacrtom mišljenja, te da vidi mnogo prostora za poboljšanje teksta. Nadalje ona smatra da ovo mišljenje ne govori o stvarnim problemima s kojima se žene suočavaju i istinskim pravima koja su im narušena i nalaze se u opasnosti. Primjerice, ona smatra da u ovoj fazi tekst ne obuhvaća diskriminaciju žena u poduzetništvu i znanosti ili pak diskriminaciju s kojom se suočavaju žene u ruralnim prostorima. Nadalje, Nigdje se ne spominje diskriminacija s kojom se žene suočavaju na radnom mjestu. Ona također u ime kluba zastupnika Pučana smatra da ovaj nacrt mišljenja ne uzima u obzir činjenicu da su žene posebno pogođene siromaštvom. Također se ne spominju žene invalidi koje se suočavaju sa višestrukim oblicima diskriminacije a u ovoj fazi teksta nema niti riječi o sve većem nasilju nad ženama i djecom na internetu. Kao niti trgovini ljudima koje su žene i djevojčice posebno izložene. Prema tome, mi smatramo da je nužno poraditi na ovom nacrtu mišljenja. Dakle, kako bismo kako bismo uistinu mogli dati svoj doprinos i zajedno izraditi jedno kvalitetno mišljenje. Kršenjima temeljnih ljudskih prava ne smijemo se baviti površno i moramo im pridati potrebnu pažnju. Dakle, u ime kluba zastupnika Pučana, gospođa Petir, ali vjerujem i neki drugi zastupnici iz istoga kluba predložit će određene amandmane kako bi se nastojao unaprijediti ovaj tekst mišljenja. Nasto ćemo dovršiti nacrt teksta koji će se dotaknuti nekih stvarnih pitanja s kojima se žene suočavaju u kontekstu diskriminacije. E, dakle, gospođa Petir je također htjela spomenuti nešto vezano uz rokove. Vi ste već e, razgovarali o tome sa izvjestiteljima u sjeni. Mislim da su rokovi iznimno kratki. Dakle, rok za predlaganje amandmana bio je od 18. bio 18. srpnja. a glasovanje o mišljenju u odboru FAM treba se održati 1. rujna. Gospođa Petir kao izvjestiteljica u Sjeni Pučana smatra da s obzirom da će glasovanje o mišljenju na odboru LIBE biti 18. studenog, dakle tako je predviđeno, da ima dovoljno vremena da se eventualno odgodi glasovanje u ovom odboru. Dakle, još jedan put budući da će glasovanje na odboru Libe biti 18. studenog. To bi nam dalo više vremena i prostora za to da unaprijedimo ovaj tekst u vezi teksta. Mi ćemo još jedan put e, na tome da pokušamo postići da se e, glasovanje odgodi. Mi smatramo da nema smisla žuriti i da to možda nije baš najbolji način. I mislim da bismo svi imali koristi od toga da imamo više vremena. To je posljednje što je e, gospođa Petir htjela reći u ime kluba zastupnika Pučana. Hvala. Hvala, ja ću se sada vratiti na francuski i želim vam zahvaliti na razumijevanju i na strpljenju. Mislim da više nitko od zastupnika nije zatražio riječ, ali imamo ovdje predstavnike komisije. Izvolite. Hvala. Hvala predsjedateljice. Ja ću vrlo kratko. E, mi bismo samo htjeli izniti jedan komentar koji se tiče prijedloga broj 5 vezano uz mjere za zaštitu žena migrantica i tražiteljica azila. To je vrlo aktualna tema. Sutra će komisija izniti novi paket mjera za azil koji obuhvaća i postupovna jamstva, posebno za tražitelja azila koji imaju posebne potrebe, što uključuje ranjive skupine poput e, žena i djece. Tu smo posebno uzeli u obzir specifične potrebe koje imaju tražiteljice azila, a koje su suočene sa nekim oblikom diskriminacije, koji imaju potrebu za određenim e, uslugama dakle socijalne ili psihološke pomoći da kako najvažnije u svemu je interes djeteta i e, mi smo uveli nekoliko mjera kako bismo osigurali e, da djeca koja su bez pratnje imaju skrbnika i da se to, da se odradi što prije moguće. I sada ponovno dajem riječ izvjestitelju, gospodin Sebastija, izvolite. Hvala, hvala vam lijepo. E, prije svega želim reći da se slažem sa svima vama da je ovo mišljenje vrlo kratko i da nije dovoljno dugačko za, da obuhvati sva pitanja, međutim mi smo imali isto tako ograničen tekst e, i zato ću sačekati vaše amandmane kako bismo mogli dobiti jedno cjelovitije mišljenje. E, ja sam e, ovdje čuo neke zanimljive sugestije koje bih želio ugraditi u mišljenje e, od socijalista i demokrata. Primjerice, tu se spominje, spomenuta je ekonomska kriza, mislim da je to zanimljivo. Zatim trebamo i riješiti ova pitanja koja, predložio, koja su predložili pučani, da kako pitanje diskriminacije žena u poduzetništvu, zatim Također se pojavljuju situacije da su žene najviše pogođene siromaštvom i posebno kada je riječ o ženama s invaliditetom. Dakle, to je <clears throat> vrlo zanimljivo. Mislim da bi to bilo dobro uvrstiti u mišljenje. Zatim što se tiče e, predstavnika kluba GUE, dakle ova sugestija za vezano uz migrante, mislim da je dobra, a što se tiče Romkinja, Romkinje su uistinu najranjivija kategorija žena u čitavoj Europi, pa je vrlo važno da se i to nađe u izvješću. Što se tiče prostitucije i seksualne eksploatacije, to, to je točka vrlo kontroverzna, no ja se osobno u potpunosti slažem sa e, vašim viđenjem a što se tiče stava EKR-a, kao prvo mislim da moramo pokazati da smo ambiciozni i zatražiti da se u europski semestar e, uključi i ovaj dio koji se tiče rodne ravnopravnosti. Mislim da je jasno iz svih ugovora da mora biti prioritet da se rodno osještene politike ugrade u sve politike, dakle u sve segmente. I mi moramo to zatražiti jer mi imamo nadležnost za to. Što se tiče pobačaja, Htio bih e, napomenuti da se to nalazi u točki koja govori o zaštiti žena migrantica. Ovdje imamo već niz izvješća u Europskom parlamentu u kojima e, se navodi da je velik broj žena zapravo silovano i što se onda događa ukoliko one za trudne? Mislim da je to vrlo konkretno pitanje, da kako naš stav mora biti jasan, e, mora se poštivati pravo žena da donose odluku o vlastitom tijelu. Ja znam da je to pitanje kontroverzno, ali mislim da to moramo poštivati. Htjeli smo uvesti ovo pitanje zato što je to nešto što se pojavljuje u svakodnevnom životu i bitno je i moramo pokazati da poštujemo pravo žena da donose odluku o vlastitom tijelu. Hvala, ja ću pričekati vaše amandmane i što se tiče mogućnosti da se odgodi glasovanje, ne znam e, koliko je to moguće. Naime, e, dakle, odbor bi trebao sjetiti početkom rujna. Ne znam je li moguće to sada mijenjati. Možda mogu sugerirati tajništvu da eventualno promijene datum, ali mislim da to neće baš biti jako jednostavno. E, to je i pitanje prostora i vremena. U redu, hvala. Hvala kolege. Ja ću sada ponoviti kako izgledaju rokovi. Dakle, rok za predlaganje amandmana je 18. srpnja do 18 sati. U ovoj fazi uz mogućnost nekih izmjena nakon rasprave između izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni, ako dođe do dogovora. E, dakle, u ovoj fazi je predviđeno da ćemo održati glasovanje po povratku 1. rujna odbor za ženska prava bi se trebao ponovno sastati u listopadu, 10. 11. listopada. Dakle, postavlja se pitanje možemo li možda odgoditi glasovanje od sa 1. rujna na 10. 11. listopada. Međutim, ne možemo o tome odlučiti sada, o tome trebaju e, raspraviti koordinatori. Službeno e, je će glasovanje o mišljenju biti 1. rujna, dakle na prvom sastanku nakon ljetne stanke. Međutim, dakle, htjela bih samo napomenuti da ćemo se ponovno sastati 1. rujna, ne 31 kolovoza, dakle nalazimo se 1. rujna u 9 sati. Budući da smo sada došli do kraja ovog današnjeg i jučerašnjeg dnevnog reda, želim vam svima ugodno ljeto, ugodne ljetne praznike, zahvaljujem djelatnicima, tajništvu komisije, zahvaljujem i službenicima klubova zastupnika, asistentima i prevoditeljima. Hvala.